proszę państwa pozwólcie państwo że rozpoczniemy przepraszam Evo počinjemo dakle s našom sjednicom i ispričavam se što krećemo malo kasnije. Gospodin Egnju je već bio uzrojan oko tog zakašnjelog početka. Ja mu se ispričavam, ali morali smo pričekati druge kolege Naime, danas je dan kada svi tek dolaze. Dobili ste dnevni red. Točka šest dnevnog reda na temu maslinovog ulja premješta se na deveti e, studenoga na želju izvjestitelja a rok za amandmane je također drugi, znači 10. E, studenoga. Ne ostaje baš e, puno vremena. Primamo raspravu i odmah dan poslije je rok za amandmane. Imat web streaming, prevodi se na 16 jezika. Počet ću e, prvo sa informacijama ispred pravnog akta. Tajništvo vam je na svim jezicima podnijelo ispravak na sljedeći pravni akt. Radi se o jednoj uredbi, a to je uredba 1306 iz 2013. Europskog parlamenta i vijeća o financiranju, e, gospodarenju i praćenju na području zajedničke poljoprivredne politike. Ovdje imamo sljedeći problem. Kolege iz e, uprave koja je zadržena za pravne akte koji su izradili taj ispravak su nam prenijeli informacije da je to već sve usuglašeno sa vijećom i s komisijom, znači usuglašeno je, a ovdje se radi o tehničkoj izmjeni koja se odnosi na fusnotu na stranici 603 potpuno jedna tehnička izmjena u skladu sa člankom 231. Taj ispravak mora biti odobren na plenarnoj sjednici nakon što je ispitan na odboru. Ako do kraja današnje sjednice ne dobijemo nikakav prigovor na ovo, kratko ćemo se još vratiti na ovu temu i jednostavno ćemo odlučiti da je taj ispravak donesen u ovom obliku. Ako nema danjih e, javljanja na tu temu, možemo usvojiti i zapisnik sjednice od 25. rujna 2017. i odmah prelazimo na točku 4 dnevnog reda. Ovdje se radi o uredbi Omnibus i odgovarajućem izvješću. Znate da je gospodin Albert Des i gospodin De Castro su se bavili ovom temom. Gospodin De, Crasso, De Castro se bavio e, prvim dijelom, a gospodin Des drugim dijelom. Gospodin Des nam, nas je već obavijestio o, o toku trijaloga ja ocjenjujem taj tri kao uspješan i želim zahvaliti komisiji i predstavnicima opće uprave Agri i vijeću, predsjedništvu. Svima srdečna hvala na vrlo konstruktivnom pristupu i konstruktivnoj raspravi koju smo vodili i zahvaljujemo što u, i u teškim okolnostima i kod ovako teških tema uspijevamo e, postići kompromis. Gospodin De Castro je vodio trijalog kao prvi dopredsjednik i stoga je bio nazočan tijekom cijelog postupka i osigurao je kontinuitet što je olakšalo rad na ovom dosjeu. Osobito zahvaljujem gospodinu Desu koji je vodio teške pregovore, osobito u ovom krajnjem završnom dijelu, no evo sam će nam moći više reći o tome. Gospodine Des, imate riječ. Hvala vam predsjedniče, hvala na ovim uvodnim riječima. Pridružujem se ovim riječima hvale i želim zahvaliti nadležnim kolegicama i kolegama iz drugih sedam klubova koji su sudjelovali na pregovorima u okviru trijaloga. Na kraju su svi e, pristali na ovaj rezultat koji smo ostvarili. Pregovori su bili vrlo naporni, kako je to uobičajeno u politici, a i drugdje, kada postoje različita mišljenja. Potrebno je iznaći jedan razuman kompromis. Mislim da smo mi našli prilično dobar kompromis i zahvaljujem e, i Paulu i ostalima koji su intenzivno radili na ovome, a isto tako zahvaljujem komisiji i vijeću. E, pregovori su vođeni u e, dobrom okruženju, imali smo različita mišljenja, ali dobro je što smo na kraju došli do dobrog rezultata. E, prvo bih e, rekao nešto o vremenskom planu. Imamo u planu da to odvojimo od drugih postupaka. Kolegica Inge Gresle je izvorno signalizirala da će pristati na to, no u zadnje vrijeme e, se tu pojavio određeni problem. U svakom slučaju do četvrtka sljedeći tjedan na predsjedništvu moramo donijeti odluku ako želimo da to sve E, stupi na snagu do 1. siječnja 2018. I moramo pokušati da ti kompromisi zaista stupe na snagu do 2018. jer u protivnom e, se ulazi u 2019. i ta, to razdoblje je već onda na kraju. Nadam se da ćete dopustiti da ta tema bude na predsjedništvu sljedeći tjedan i onda to možemo otvoriti na mini plenarnoj 30 u Briselu. Na Agriju bi to bilo otvoreno 22. tako da bismo još bili u vremenskim rokovima i e, ako, naravno ako možemo odlučiti o tome na predsjedništvu sljedeći tjedan. Ja sam izvješćivao već o tome, sad ću možda samo neke natuknice iznijeti. Sa horizontalnom uredbom nemamo nekih većih problema. Kod uredbe o direktnim plaćanjima je bilo važno da e, u definiciju trajnih zelenih površina uredimo i definiramo na način da ta definicija bude jasna i čista. To je u interesu e, i zaštite okoliša. Mi ovdje smo našli i jedan razuman kompromis i nadam se da će na sljedećoj e, razdoblju e, da ćemo još bolje riješiti to e, pitanje. Naime, trajne zelene površine su površine koje su sedam, barem sedam godina takve i bitno je ne prekidati to razdoblje kod aktivnih e, poljoprivrednika oni mogu od 2018. odustati od takozvane negativne liste. Kod mjera ozelenjivanja e, je ukinuta ograničenje na hektare, a e, proteinske, udio proteinskih biljaka je povećan i povjerenik je proveo tu delegirani pravni akt da se više ne može koristiti mjere za, odnosno sredstva za zaštitu bilja imamo e, različite količine i e, te određene dozvole daju se na razdoblje od pet godina kada smo posjetili Hrvatsku, mladi e, poljoprivrednici su stalno spominjali ova pitanja u odnosu na ruralni razvoj i postignute su određene napreci. I ukupno gledano došlo je do poboljšanja europske poljoprivredne politike i to na korist poljoprivrednika. Sada je samo bitno da sve to pravovremeno provedemo. U tom smislu molim za podršku uzrok tome, a to ću otvoreno reći, u pregovorima o proračunu ima problema sa Njemačkom, mojom domovinom i Francuskom. Inge Gresle bi željela zadržati to nekako još uvijek u rukama e, i nadamo se da će te dvije zemlje izići u susret ovom proračunu za poljoprivredu i da ćemo tu ostvariti pozitivne rezultate. To su bile ukratko moje informacije. Hvala i zahvaljujem svima koji su sudjelovali. Hvala vam. Od mene nekoliko e, riječi da se nadovežem na ovo što je rekao kolega Des. Naš odbor može biti ponosan na ovo što smo postignuli. 12.10. smo došli do sporazuma koji je važan ne samo vezano uz sadržaj, nešto u vezi s tim je rekao kolega Des, već i kada je riječ o vremenskim rokovima. Došli smo do dogovora i to zaista jako brzo. I to nam omogućuje dakle, da se izdvojimo iz ostatka omnibusa kako bismo mogli ubrzati stupanje na snagu. Dakle, 1. siječnja iduće godine poljoprivredni paket omnibusa može biti odobreni stupiti na snagu. Vezano uz to, zanima me da li se predsjednik Sikarijeski slaže da nam tajnik odbora, dakle Filip, da kratki pregled onome što nas očekuje sljedećih dana, je doista borba s vremenom. drugi po, sva druga poglavlja omnibusa kasne. I najvažniji dio vezan uz proračun odnosno rad na tome će se nastaviti u prvim eh, mjesecima 2018. Zato je doista važno izdvojiti se. Svi moramo odraditi svoju zadaću da bismo došli do dakle, konačnog glasanja na mini plenarnoj sjednici u Briselu, a to će nam omogućiti objavu u službenom listu prije božićne stanke i dakle stupi, stupanje na snagu 1. siječnja 2018. Još jednom hvala svima. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da si trebamo čestitati na ovom radu izvjestitelja, e, naročito gospodina Desa. E, to je već rečeno moramo reći da je to bila teška zadaća i da je posao dobro obavljen međutim ne smijemo se zavaravati usprkos promjenama e, e, e, moramo pažljivo gledati pristup vijeća ZPP je veoma važan kao što svi znamo E, što se tiče javno, e, javne politike, e, proračunske obveze o kojima govorimo, to nam, nas ne smije dovesti do ponovne nacionalizacije ZPPA. Moramo biti budni. Moramo pažljivo pratiti što će se dogoditi s reformama. Mnogi danas misle, a mislim da to je krivo, da nefunkcioniranje tržišta e, e, da e, smo mi krivi za to mislim da to nije pravi put mislim da to ni ovaj odbor ne shvaća tako imamo tu i pravih katastrofa moramo koristiti prave instrumente. Mnogi bi željeli imati privatizaciju ZPP-a. To će dovesti do nesigurnosti. Siguran sam međutim da proizvođači koji nemaju sve mogućnosti da plaćaju osiguranje Mm, to neće biti dovoljno da se riješe svi e, problemi riješe e, mm, poljoprivrednici će imati još veće odgovornosti u opskrbi hranom i e, o tome se ovdje govori mm. zahvaljujemo Mišelu Dantenu na njegovim prijedlozima ovi amandmani koji se sada provode ne smiju moraju osnažiti položaj proizvođača. To moramo uzeti u obzir u sljedećih nekoliko mjeseci. Moramo paziti na regulativu o tržištima. To je prijeko potrebno E, predstoje nam e, i druge krize, na primjer na sektoru proizvodnje mlijeka. E, ja još jednom zahvaljujem kolegama koji su radili na ovom omnibusu, međutim ne smijemo se zavaravati, moramo dalje pažljivo raditi na reformama. Hvala lijepa ja bih htio uh, podržati izvještaj uh, gospodina De Castra i Alberta Desa. Um, uh, činjenica da od već nekoliko mjeseci parlament stalno ponavlja određene argumente, konačno su nas saslušali izvještaj Maginis e, i tako dalje e, mišljenje koje smo dali o pravima tržišnog natjecanja e, što se tiče svjetske trgovinske organizacije 36 amandmana je prihvaćanje u jednoj izjavi mislim da smo zajednički dobro odradili posao. Dobili smo što smo e, tražili za paket e, o mahunarkama e, kako bismo također poduprli diversifikaciju na trećim tržištima kako bismo osnažili fragilna tržišta što se tiče zahtjeva parlamenta E, uvjeti e, sadnje, oznake podrijetla i tako dalje, sve je to komisija prihvatila, a kao i vijeće. Što se tiče e, ugovornih aspekata i nepoštenog tržišnog natjecanja, tu imamo pojedinačne ugovore za poljoprivrednike, mogućnost pregovaranja kao i dijeljanje dodane vrijednosti ako se ugovor potpiše i kad se roba isporuči e, to se tiče krvnog bilja e, djeteline i tako dalje e, izjava komisije koja govori o nepoštenim praksama u trgovinskom natjecanju i na kraju E, konac e, ovog sporazuma e, što se tiče organizacije poljoprivrednika poljoprivredna proizvodnja u zadrugama i udruženjama se snaži ovim odredbama ovdje imamo sada mogućnosti da e, se tu zadire i u politiku tržišnog natjecanja e, proizvodnja e, se može tako planirati i sniziti troškovi tržišno natjecanje i tu smo uspjeli progurati naše prijedloge imamo sada mogućnost da projekt Europske komisije stavi pod upitnik E, e, imamo i odrebe za izuzeća e, za konkurentnost imamo i izuzeća u kriznim situacijama za proizvođače što uključuje i zadružna poduzeća Prema tome u prošlosti je to bilo mogućnost to je bila mogućnost samo uz korištenje svih instrumenata. Sada će to biti mnogo jednostavnije. Ako proizvođači budu e, koristili ove prednosti, onda ćemo moći postići nešto što će biti učinkovito i što će e, osnažiti potencijal proizvođača ono što smo čuli od gospodina Andreja što se tiče osiguranja. Imali smo velike e, teškoće u vijeću e, da e, se donose u odredbe za upravljanje rizikom, ali za ovu odluku nemamo većinu. Važno je međutim da e, na tome dalje radimo, da imamo upravljanje u situaciji e, kriza. To je važno i za države članice. E, radi se o viškovima koji se moraju vraćati ako se to ne iskoristi imamo i uzajemne mogućnosti financiranja. Danas još nemamo e, nekih javnih metoda za to. Imamo mnoge krize, kriza e, izbjeglica, e, poljoprivredne krize Imamo i problema sa proračunom koje se e, sve teže i teže e, rješavaju. Trebamo stoga zdravu proračunsku politiku, trebamo identificirati teškoće. Zahvaljujem predsjedniče. E, htio bih samo čestitati Albertu, ali i Paulu na svemu što su postigli u naše ime to definitivno nije bilo lako i no evo dosta napornog posla i dugo je trajalo. No, sad na kraju možemo uvijek gledati na čašu kao da je polupuna ili poluprazna. Ja bih eh, radije gledao na to pozitivno. To je definitivno e, nešto što smo i mogli očekivati od samog početka u smislu rezultata i svakako odajem priznanje na svemu što su odradili. No isto tako moram reći i moram reći da sam uvjeren da je osiguranje najbolji pristup podršci poljoprivrede. To je vjerojatno argument za jednu drugu raspravu, no zapanjilo me da u ovom procesu e, su me zapanjile reakcije glavne uprave za tržišno natjecanje. Oni očito ne odlaze, bit će tu u svakom potezu koji ćete napraviti u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Malo me iznenađuje da oni nisu spremni poduzeti nikakve aktivnosti u odnosu na velike supermarkete koji kontroliraju tržišta. Možda kada bi oni u tom pogledu nešto napravili, možda bismo mi mogli E, nekako biti, e, e, imati više razumijevanja za njihove odluke, ali na ovaj način mi se čini da bi oni trebali bolje odrađivati taj posao, onda bi dobili bolje priznanje od nas. U svakom slučaju još jednom čestitam svima koji su na ovome radili. Da, gospodine predsjedavatelju, ja zahvaljam ime Aldea i Albertu i Paulu kao i svima koji su na ovome radili, a i tajništvu. Mm, bile su potrebne brojne sjednice, jako dobro se pregovaralo i ovaj rezultat e, možemo podržati kao najveći mogući kompromis. Za nas je naravno važno da e, je postignut ovaj splitting i da tek 2018. ćemo doista imati pojednostavljenja za poljoprivrednike. Naravno, moja liberalna i demokratska skupina ima malo problema sa tim zajedničkim e, tržišnim poretkom. To nismo nikada niti tajili a sada ova e, izvješća u tisku, u njemačkom tisku, osobito izvješća zadružnih dobara, zadružnih poduzeća, vidimo da su naše, naše zabrinutosti bile opravdane. Također vidimo potrebu za ovim dobrim poboljšanjima koje smo sada dogovorili da se one konačno i uvedu. Mi ćemo u svakom slučaju podržati ovaj kompromis i nadam se da ćemo u glasovanju dobiti veliku većinu za ovo. Hvala. E, Gospodin Flanagan. Hvala. Ovo je bio vrlo zanimljiv proces kod koji smo svi prošli. Nisam ni uviđao koliko su važne jednostavne riječi kao što su shell ili may. No evo, shvatio sam i e, njihovo značenje. Mislim da, je, e, da su ovo dobre vijesti za takozvanu generacijsku obnovu Sada, ako država želi, može omogućiti da mladi poljoprivrednici ostanu u programu punih pet godina, čak i ako su već e, bili E, uključeni i pet godina prije toga i to je nešto što je jako dobro. Nadam se da će to postati obvezujuće. Imamo situaciju u kojoj moja zemlja putem vijeća imamo naravno ljude iz moje zemlje u ovom odboru koji govore o toj generacijskoj obnovi i žele da, nešto, da se nešto učini po tom pitanju, ali je zapravo tužno da je upravo moja zemlja inzistirala na tome da se stvori situacija gdje, e, gdje zemlja može ići i na opciju da se ne da novac mladim poljoprivrednicima i nažalost je to slučaj u moje zemlje i neću sada e, o sebe osobno za to kriviti, ali ljudi koji su tome pridonijeli doista mogu spustiti glavu i u sramu gledati u tlo. U svakom slučaju osiguranje i financijski instrumente, instrumenti naravno to je sve u redu, ali moje glavno razočarenje uglavnom potezima moje vlastite zemlje. Ja sam zadovoljena ovime što je ovdje ispregovarano, ali evo nisam mogao ništa učiniti. Hvala, to nije tak wszystko dobře. Hvala vam. Pogledamo sve, sve dakle u redu koliko pogledamo postupak koji je pred nama. Mi smo djelovali, imali smo i neke bojazni vezano uz moguća kašnjenja za poljoprivredu, bojali smo se ukupnog kašnjenja i uspjeli smo se evo, protiv toga izboriti. Dakle, taj rizik više ne postoji. Sve će se sada moći nastaviti i to je od izuzetno velike važnosti. To zato što za poljoprivrednike od iduće godine treba biti na raspolaganju čitav niz pojednostavljenih postupaka, to je ono što je istaknuo zastupnik e, DES, situacija će biti potpuno drugačija. I dakle pred izbornu 2019. godinu. Sada bih dao riječ e, tajništvu koji će nam objasniti dakle nastavak ovog postupka. pan poseł Łazon e, i później pan poseł Des. Prije ćemo čuti zastupnike, zastupnik azo, i onda Des i onda tajništvo. Htio bih samo reći da moramo e, reći da postoji volja da se stvari promijene, idemo u dobrom smjeru, ali ništa se u biti nije promijenilo, nema pojednostavljenja, to treba ponoviti. E, nema pojednostavljenja za poljoprivredne u e, ZPP-u. Imamo i socijalni aspekt koji nije riješen Ništa se nije riješilo, mada postoje bolja za to. E, moramo, dakle, e, ustrajati u našim načelima. Za sada se ništa nije promijenilo. Panje pošlje. Hvala vam. Napravili smo u svakom slučaju dobar korak u pozitivnom pravcu i to treba, s tim se treba nastaviti, ne možemo odmah sve postići. Zastupnik Jar. Äh, Hvala. Ako bi sada e, pitali svaki odbor pojedinačno, možda bismo mogli i više toga poželjeti, ali evo, mislim u ovoj situaciji možemo čestitati izvjestelju i njegovim suradnicima, jer oni su jako dobro odradili posao, a i u smislu toga da se cijela stvar pogura naprijed i da budemo u skladu sa rokovima. E, dakle, e, mi smo se držali toga, mi želimo da ta poboljšanja stupe na snagu od prvog prvog i ne možemo sada kažnjavati pogrešne ljude, to ne bi bilo pošteno. Naš izvjestitelji su mogli e, naći razloga da se to sve skupa produlji, ali mi smo rekli ne, to je zadaća ovog odbora, to je zadaća izvjestitelja i učinit ćemo sve u rokovima kolege sad mogu reći da nisu zadovoljni, da su željeli da se više e, postigne. Imao sam ja nekih ideja, ali nemojte zaboraviti da se e, sada kreću te konsultacije oko nove agrarne reforme, poljoprivredne reforme. Dakle, e, molim vas da se da pomognete i da omogućite da omnibus krene od prvog sljedeće godine. To je ono što je važno. Gospodin Des, zahvaljujem predsjedatelju e, i hvala što ste, što je upravo spomenuto koliko brzo smo radili. Moram se malo i nasmijati tu jer kad smo počeli u okviru proračuna odvojeno pregovarati o ovim pitanjima i izražene su sumnje da ćemo mi biti ti koji ćemo obstruirati cijelu stvar. E, iz toga sam vrlo ponosan da i pred regijom i pred drugima da e, smo nekako prvi završili i ja se tu ni ne čudim e, kao poljoprivrednik. Mi moramo uvijek kao poljoprivrednici raditi brzo prije nego što dođe loše vrijeme. To je nama normalno. Hvala predsjedniče. Žao mi je što opet moram intervenirati, e, međutim moramo precizirati elemente procedure. U stvari mislim da mnogi od vas, to je slučaj i za komisiju, e, koji se vesele rezultatu ovog sporazuma. E, to je vrlo zanimljivo za poljoprivrednike E, međutim, e, um, još nismo uspjeli na proceduralnom planu. Um, u ovom pravnom, e, pravnoj strukturi omnibusa moramo unijeti i druge elemente pravnih sporazuma u poljoprivredi smo vrlo dobro radili, radili smo autonomno, međutim imamo još neke elemente e, postupka koje treba dovršiti. E, to sam vam htio sada reći. U prvom redu e, početna ideja ako imamo sve aspekte pregovaranja koji dobro napreduju onda e, sporazum u Agriju će dovesti do glasovanja e, to će biti preko sutra e, to glasovanje neće se dogoditi to je rezultat je trebalo prenijeti odborima za proračun i kontrolu proračuna. E, e, sve strane se sada slažu da neće doći do sporazuma o recimo financijskim propisima. E, tako da ne možemo imati inicijalnu konfiguraciju omnibusa. To neće biti moguće E, e, kod poljoprivrednih aktera u komisiji, vijeću i u parlamentu e, treba sada i imati splitting kako bismo očuvali taj poljoprivredni sporazum koji je, vrlo dobar po sadržaju a i ali moramo e, dovesti do odobravanja, do usvajanja, a tu su važni ovi proceduralni elementi koji još nisu osigurani. Sporazum e, koji smo postigli 12. E, prošlog mjeseca. Do kraja godine imamo jedan problem Ko će odlučiti o ovom splitingu e, prijedloga omnibus da li su to su zakonodavci e, vijeće i parlament što se tiče vijeća e, koreper 2 mora e, donijeti tu odluku što se tiče parlamenta to je konferencija predsjednika koja mora načelno donijeti odluku. Kako se to može postići? Mi smo održali e, savjetovanja sa svim službama e, koje su nadležne i odluka je sljedeća. Ne možemo donijeti e, odluku na konferenciji predsjednika. Treba izbjeći da se ta odluka donese na konferenciji trebamo imati pismo koje će e, potpisati e, tri predsjednika odbora gospođa Gresle i gospodin Artui, i gospodin e, Sikerski kao predsjednik Agrija i tek u tim uvjetima možemo pozvati konferenciju predsjednika a sama konferencija ne može donijeti tu odluku e, e, prije e, sastanka vijeća koreper 2 mora prvo donijeti odluku a onda će E, konferencija predsjednika slijediti svojom akcijom. Kalendar se međutim e, promijenio, e, postoje okljevanja sa svih strana i čini se da sada Koreper 2 će moći donijeti tu odluku u srijedu 15. ovog mjeseca. Nadamo se također da će komisija komisija čija je e, odluka također važna također e, e, utvrdi i svoje stajalište. Nadamo se da će se to dogoditi ovog tjedna. Ako se taj slijed dogodi i konkretizira, onda ćemo imati odluku Korepera 2 15 ali e, e, nakon toga će e, to biti tjesno vremenski. Imat ćemo mini plenarnu sjednicu 29. i 30. studenog. Plenarno zasjedanje u, u prosincu ne dolazi u obzir E, i to će biti vrlo riskantno što se tiče potpisa kako bi sve stupilo na snagu prvog siječnja. E, stoga to treba pripremiti za, e, mini plenarku 29. Koreper 15. konferencija predsjednika 16. nadamo se, to je sljedeći četvrtak E, u sastanak je u deset sati ujutro konferencija predsjednika mora e, to donijeti odluku u deset sati e, ujutro to je zaista akrobatika, akrobatika ali je moguće ako sve bude išlo dobro moći ćemo na mini plenarki 29. i 30. djelovati kao što sam rekao. E, e, moramo inzistirati na tome da ako reper donese tu odluku u 15. to su nam obećali prema zadnjim informacijama a da ona e, da konferencija predsjednika donese odluku 16. Sve treba pokrenuti na vrijeme E, treba poslati pismo predsjedniku Tajaniju da sazove predsjednika konverenciju predsjednika. Zato trebamo potpis gospodina Artuija e, e, odluka E, konferencije predsjednika slijedi odluku Korepera. E, treba dobiti potpise gospodina Artuija i gospođe Glesle. Onda odluka konferencije predsjednika 16. a onda možemo krenuti prema našem cilju, to jest usvajanje na mini plenarki i stupanje na snagu 1. siječnja. Žao mi je što vas moram opterećivati svim ovim detaljima, ali e, imamo e, e, evo hodanje po, po žici imamo ovdje sporazum i mislim da nijedna od triju spomenutih institucija ne može sada zakazati e, već smo to prije e, ako želimo slijediti zadani kalendar ja bih vas sve pozvao da ostanete u kontaktu sa svojim političkim strankama e, moramo imati gospodina Artuija, e, gospođu Gresle, predsjednika Greslea i sve klubove, svi moramo paziti da se ovaj scenarij ostvari. Hvala. Hvala vam. Hvala vam na ovim objašnjenjima. Jako zanimljivo, doista kao evo, cjelokupni postupak. Kada postoji politička volja, onda se doista može učiniti sve. To smo već više puta vidjeli u prošlosti. Ova rasprava među klubovima zastupnika među predsjednicima, dakle koji će donijeti odluku na konferenciji predsjednika, bit će nešto doista jako važno. Jednako je važan dijalog sa predsjednicima odbora za proračun i kontrolu izvršenja proračuna. To je sve jako složeno, ali je moguće. Morat ćemo djelovati dakle u skladu sa postupkom koji je upravo ovdje izložen. Hvala, hvala zastupniku Desu, zastupniku De Castru, hvala svim onima koji su se javili za riječ. Doista je bila dobra ova radna atmosfera i ova suradnja je bila pozitivna. Hvala evo, i komisiji i DG Agriju. Pa želi li predstavnik komisije nešto dodati? Ne. Hvala još jednom. Prenesite našu zahvalu gospodinu direktoru i ostatku tima. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Dakle, Evropska strategija za promicanje proteinskih usjeva, poticanje proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru. Riječ ima e, reći dati zastupniku Žanu Polu Denanou. Kao što znate, Mađarsko i Njemačko izaslanstvo je održalo jednu prezentaciju 25. rujna dakle vezano uz Europsku deklaraciju SOJ. Tom prilikom izvjestitelj Denano nam je opisao problematiku vezanu uz ovu temu. Nakon toga, evo sada imamo priliku porazgovarati iznova o ovoj temi i dajem odmah riječ gospodinu izvjestitelju Evo, možete nam predstaviti svoj rad, izvolite. E, S velikim zadovoljstvom ću vam e, predstaviti nacrt ovog izvješća. E, mi smo se savjetovali sa znanstvenim stručnjacima nastojali smo riješiti ovaj problem jer Europska unija već godinama ima deficitu u životinskim bjelančevinama. E, stoga naš parlament e, je se nekoliko puta bavio ovim pitanjem. E, za sada nismo smanjili našu ovisnost o uvozu. Što se tiče prošlosti, previše smo analizirali ovaj, ovu temu sa aspekta biljnih bjelančevina E, ovisili smo uglavnom o uvozu soje. E, proteinska problematika je mnogo složenija od ovoga. Tu imamo dva važna elementa e, na koja treba odgovoriti. To u prvom sigurnost opskrbe hranom i kao i okolišni element. Svjetsko tržište bjelančovinama u posljednjih nekoliko godina je e, vidjelo nove, nove razvoje, e, raste e, potražnja za bjelančevinama, proteinskim usjevima. Kina je sada osigurava vlastitu opskrbu, a to ide na štetu drugih. Imamo tu i pitanje Brazila E, uvoz e, soje e, koja je genetski modificirana je također problem proizvodnja biljnih bjelančevina veže i dušik i to ima važne utjecaje na okoliš Sada imamo mogućnost da nađemo bolje rješenje za ovaj ciklus dušika e, e, da e, imamo usjeve bogate bjelančevina koji vežu bjelančevin, koji vežu dušik, oprostite. U E, biljne bjelančevine e, su vrlo važne za okoliš što se mene tiče trebamo osigurati e, održivi, održivu poljoprivredu u kojem imamo manevarskog prostora i prostora za smanjenje ovisnosti o uvozu. E, stoga trebamo imati ambiciozni plan, održivi razvoj e, e, usjeva bogatim bjelančevina. Taj plan mora imati nekoliko ciljeva u prvom redu e, moramo vidjeti e, e, sva, sve izvore bjela, bjelančevina, kako za ljudsku, tako i za životinsku hranu. Moramo naročito uzeti u obzir potencijal mahunastih usjeva. trebamo također imati maksimalnu proizvodnju biomase kako bismo E, dobili izvore bilančevina e, kao e, kako bismo i, cijele godine imali održivi biljni pokrov. moramo također i uvesti nove kulture soje koja je bolje prilagođena našim klimatskim uvjetima kao i e, imati u vidu uvođenje drugih e, kultura kako e, krmiva tako i mahonarki. naravno moramo surađivati sa istraživanjem kako bismo osigurali uzgoj novih varijeteta moramo također e, paziti na probavljivost e, e, hrane bogate bjelančevinama moramo također izbjeći rasipanje izvora bjelančevina moramo se primjenjivati e, razne inovacije, moramo surađivati sa akterima na e, terenu, moramo se s njima e, što češće savjetovati i posjećivati njihove, njihova dobra. Moramo imati u obzir ZPP, sadašnji okvir već daje mogućnosti moramo osigurati e, potpore za e, poljoprivrednike. Moramo imati i u obzir, uzeti u obzir i poljoprivredni razvoj. E, poljoprivreda, klimat, zaštita u smislu sprečavanja klimatskih promjena Dakle, sve je to važno za uh, proizvodnju bjelančevina. Uh, moramo diversificirati proizvodnju uh, usjeva, um, um, poticati istraživačku politiku. Tu naravno trebamo javne financije ne možemo sve prepustiti privatnim institucijama koje su u prvom redu zainteresirane za vlastite prihode moramo surađivati sa trećim e, zemljama e, spomenut ću Ukrajinu koja ima vrlo pogodne uvjete za uzgoj soje e, to će nam osigurati opskrbu proteinima. E, već smo također e, moramo spomenuti da su e, sporazumi koji su sklopljeni u prošlom stoljeću sa svjetskom trgovinskom organizacijom sada zastarjeli na kraju trebamo iskoristiti e, ove povoljne e, uvjete koji sada postoje, e, dati čvrste prijedloge predložiti konkretne akcije kako bi se buduće odluke donosile u smislu koji mi želimo. Moramo sagledati cijelu ovu složenu problematiku nadam se da ću dobiti korisne e, savjete i amandmane od kolega i očekujemo onda reakciju komisije i vijeća. Hvala vam. Za početak bih dao riječ izvjestiteljima u sjene. Zastupnik izvolite. Hvala, hvala izvjestitelju. Na, e, konačno, e, kao što je rekao gospodin Denano, Dublinski sporazum je zastario. E, a to govorimo već od početka E, ovih savjetovanja. Europska poljoprivredna politika, podsjećam, e, Francuska se protivila ovom sporazumu i na kraju ga je morala prihvatiti. Rezultat je danas e, trebamo vidjeti kako ćemo završiti ovu ovisnost o uvozu moramo dozvoliti državama članicama da proizvode više proteinskih usjeva kako bi imali e, prehrambenu samostalnost. Predložit ćemo amandmane. Nadam se da će e, te amandmane i drugi klubovi prihvatiti. Yes, Izvolite. Hvala lijepo. Prije svega hvala izvjestitelju. On je ovdje naglasio najvažnije dijelove izvješća. Doista trebali bismo smanjiti svoju ovisnost o bilančevinama, naročito onima iz trećih zemalja. Drago mi je što sada ovome ponovno raspravljamo u Europskom parlamentu. O ovome se raspravlja već 15 godina, ali doista treba djelovati. Trebamo se baviti ne samo proteinskim usjevima, već i svim resursima. Znam da ovo izvješće na vlastitu inicijativu, da se ne bavi e, ovime, ali mislim da bismo trebali naznačiti komisiji i upotrebu primjerice bilančevina dobivenih od insekata. Dakle, to su proizvodi koji iz kategorije 3 koji su sigurni za ljudsku upotrebu, potom proteini koji dolaze iz travnjaka, primjerice njih koristimo u Nizozemskoj i konačno pitanje proteinskih usjeva. Najvažniji e, cilj ovdje je povećati prinos, e, dakle dobiti visoko kvalitetne usjeve. I moramo učiniti što možemo kako bi uzgajivači dobili dakle odgovarajuću sigurnost. Oni doista žele ulagati, žele ulagati u različite vrste usjeva, ali treba im sigurnost. Dakle, ovdje je riječ o ulaganjima, o poslovnim modelima koji zahtijevaju odgovarajuću sigurnost. Dakle, kada je riječ o povratu investicija, dakle imamo tu neke instrumente na raspolaganju koje bismo mogli iskoristiti, smatram da je to doista najvažniji dio. Tak, to je pravda, že Hvala vam. Istina je da smo, upravo zbog ovih razloga koje ste naveli, tu izgubili određena ulaganja, dakle kada je riječ o odabiru usjeva, doista se slažem s vama. Zastupnik Agnju. Hvala. Govorimo o europskoj strategiji za promociju dakle proteinskih usjeva i tu je jedna uvodna izjava s kojom se ne slažem u potpunosti. Da, mi ovisimo o bilančevinama koje dolaze iz uvoza. Potom se ovdje izraziva zabrinutost vezana uz zaštitu okoliša, dakle korištenje umjetnih gnojiva koji sadržavaju dušik također dovodi do kaskadnog učinka kojim se mogu zagaditi podzemne vode i to dovodi do rasta stakleničkih plinova. Većina ovih usjeva kojima se govori su mahunarke, dakle imamo tu različite e, vrste i one same te vrste proizvode dakle dušik, dušik koji uzimaju iz zraka i nema sada tu smisla na njih koristiti, e, koristiti ova gnojiva koja se ovdje spominju, grozna gnojiva koja uzrokuju stakleničke plinove. Dakle, sama ovi usjevi dakle, uzrokuju, stvaraju ove plinove. i to, dakle, onda sukladno svemu ovome, da ovi usjevi uzrokuju stakleničke plinove, pa to se mora izbrisati. Nama su potrebne ove bjelančevine. I ovo izvješće ulazi ovdje u mikroupravljanje kojim se trebaju baviti poljoprivrednici. Mi sada ovim ovakvim načinom otežavamo posao našim poljoprivrednicima. Dakle, ovdje govorimo zapravo o, tome da se ne bi trebali koristiti nikakve pesticide, dakle trebali bi sve organski, organski uzgajati, ali to donosi strašne rizike. Znate kakva je situacija sa mahunarkama, sa ovom vrstom usjeva. To može dovesti do dumpinga, možete doista izgubiti sve što ste uložili. To jednostavno znači poručiti e, poljoprivrednicima da, da se ne bave ovim usjevima. A evo kolega Hautema je rekao da bismo trebali povećati prinose ovih usjeva. Dakle, tu je prije svega riječ o sojnoj pogači, a što je ono što mi govorimo? Ne smijemo se baviti GMO-om, ali ovdje je nešto, tu se nešto koristi što, nazivamo gene editingom i doista to je smiješno. Ukoliko želimo riješiti ove probleme, moramo koristiti sve instrumente koji su na raspolaganju i s ovim bih završio. Tak, ali Unija može Hvala. Ali Europska unija treba stvoriti uvjete da se rješavaju ovakve stvari. Zastupnik Jar. Zahvaljujem. E, ono što mene uzrujava kod političkog rada jest da se svako bavi nekim svojim specijaliziranim područjem i ponekad je teško ulaziti u svoje kompromise. Ja ću navesti nešto što me doista uzrujava kod ove strategije proteinskih usjeva. Prvo je e, repica e, e, korištenje kroz repicu se dobiva dosta ovog proteinskih E, biljaka za prehranu životinja, ali se radi i ulje, a to je energija e, prve generacije, obnovljiva energija prve generacije. E, znači imate uzgoj, uzgoj repice kao proteinskog usiva. Drugo, ono što me uzrujava su mahunarke krupnog zrna Neravno je komisija iznijela prijedlog oko korištenja pesticida. 300 tisuća hektara e, je izuzeto iz poljoprivrede. Ja sam se strašno oko toga uzrojavao. E, mi ne možemo priuštiti si da odustanemo od tolikih površina. E, sljedeće e, su otpad od e, isklaonica. Svinja je svežder i zaista ovaj izvor proteina bi se mogao koristiti za prehranu svinja. Nisam siguran da je uopće humano hraniti svinje isključivo vegetarijanskom prehranom jer oni su sveždari kao što sam rekao. I sljedeće još je, e, su ove mliječne krave, korištenje e, biljnih bjelančevina za, to, za taj dio. Tu e, isto nekoliko stvari nije uspjelo. Prvo je, prvi je problem da su E, takva e, poljoprivredna poduzeća prilično intenzivna, radno intenzivna, a paša, ispaša na koju takva goveda idu mora e, biti i također odgovarajuća u smislu biljaka koje su tamo na raspolaganju i to nije u skladu sa ovim europskim dokumentima. E, mi moramo ići na kompromise jer ako će svako gledat samo svoje ciljeve nećemo se uspjeti dogovoriti i pobjednici će biti samo u prekomorskim zemljama E, Južna Amerika primjerice tamo je nakon dosta u Brazili je recimo shvatio, shvatio je signal e, naših aktivnosti shvatili su da Europa, u Europi pada proizvodnja tih proteinskih usjeva i pojačali su svoju proizvodnju soje. Evo, to su klasični primjeri ja jesam za inovacije, ali ne smijemo zaboraviti na klasiku, na tradiciju, znači imamo e, repicu, e, grah, e, otpad od klanja kao prehrana privrednice za svinje i ovo o čemu sam sve govorio. Na to se trebamo vratiti. Gospodin Bove. U prvom redu želim reći da prvi nacrt izvjestitelja ide u dobrom smjeru, ima mnogo dobrih elemenata. A, trebamo inzistirati na tri stvari u, najmanju ruku. Prvo je već rečeno, Blair House sporazum e, E, iz 1992. E, to sada i e, sporazumi sa svjetskom trgovinskom organizacijom s druge strane. Problem tog sporazuma jeste da je taj sporazum sporazum neograničen vremenski. Nemamo e, završni datum tog sporazuma, što je pravi problem. E, to ograničava na pet milijuna hektara e, pravo Evropske unije da proizvodi biljne proteine. U tom izvještaju, ali i u svim raspravama ponovno postaviti e, problem pregovora sa svjetskom trgovinskom organizacijom. E, ne možemo nastaviti sa ovim načelom neograničenosti. Druga stvar, imamo interni problem u Europskoj uniji. E, čujem dobre rasprave o tome kako treba više proizvoditi biljne bjelančevine ali imamo nizozemsku na primjer koja e, sa Brazilom e, gradi velike luke e, u bilateralnim sporazumima. Brazil se sada pretvara u logiku monokulture koja je razorna za, za to područje Dovedi do ogromne sječe šuma Drugo, e, reforma ZPP-a. E, u prethodnom sazivu smo se borili za jednostavnu e, metodu, rotaciju usjeva kao bazu poljoprivrede. U toj rotaciji imamo mogućnost da uvedemo u rotaciji proizvodnju proteinskih biljaka Nadam se da u ovom našem radu i u amandmanima koje ćemo dobiti da ćemo možda moći e, dobiti takav e, izvještaj koji će dovesti do reforme e, ZPP-a koju trebamo. Gospodin Zahvaljujem e, predsjedniče. Hvala i kolegi Dunanotu na izvješću i nacrtu koje je ovdje iznio, koji sadrži mnogo pozitivnih e, polazišta. Mi ćemo dakako imati određene amandmane, ali ukupno gledano što se tiče teme europske strategije proteinskih usjeva, e, mislim ovo je stvarno postao pravi kabaret Naime, uzgoj proteinskih usjeva e, takav da smo mi e, sada e, ovisni o uvozu, a i uništavanje ove, ove, ove vrste poljoprivrede, ja ne razumijem zašto je tih 300 tisuća hektara izuzeto iz uzgoja proteinskih bjelančevina, ovih proteinskih usjeva. Ako želimo tu ponovno uvesti poticaje, i ako računam 100 eura po hektaru što se daje kao um, poticaj imamo 30 milijuna eura ukupno. Najbolja proteinska strategija koju sam imao zadnjih godina je e, zapravo bio uzgoj proteinskih usjeva na prioritetnim površinama. Sada se kaže e, da e, naši poljoprivrednici više ne uzgajaju te proteinske usjeve i u zadnje vrijeme imamo situaciju da će svi ići na druge kulture i odustaju od ovih kultura. Druga, druga točka gdje smo uništili uzgoj ovih usjeva jest korištenje ovih usjeva kao pogonskog goriva. Mi u Njemačkoj putem e, uzgoja repice imamo 3,4 milijuna tona gen tehnike e, koja se koristi za e, krmivo. Naime, uz proizvodnju gnojiva jedan hektar repice stvara i 40 e, kg takozvanog meda od repice. E, ako ne uzgajamo tu repicu, ponovno ćemo i tu biti više ovisni o Južnoj Americi. Mi, ja i moj sin, mi smo uvijek imali e, jednu trećinu barem uzgoja repice, a E, sin moj sad kaže da više neće to uzgajati jer s obzirom na sadašnje propise e, ne mogu preživjeti s uzgojem te e, repice, idemo na druge usjeve, ali troškovi za uzgoj repice sa novim sredstvima koje su ovdje propisane su previsoki. Drage kolege, 90% svih e, poduzeća koje ja osobno poznajem imaju višegodišnji slijed usjeva i e, sada oni više ne slijede taj e, prirodni slijed jer i mi namećemo određene prisile za svaki dobar poljoprivrednik će prirodno provoditi ovaj slijed kako bi mu tlo ostalo plodno. No, ako ukupno gledamo na ovu temu, onda ne bismo donosili takve odluke kakve donosimo, jer e, ovako samo možemo spriječiti poljoprivrednike da u nekim većim količinama e, se uzgaja i ja ne vidim neku mogućnost da se s obzirom na ovakve propise poveća e, uzgoj tih proteinskih usjeva. Gospodin Frajer. Zahvaljujem. Izvješće našeg izvjestitelja e, sadrži mnoge pozitivne stvari, a i izvjestitelji u Sjeni e, su naveli upravo neke točke koje su i meni važne. Spomenut ću kao prvo da što se tiče proteinskih biljaka, lupina i tako dalje, e, to se, Europa tu ne može očito konkurirati s obzirom na druge biljke koje se uzgajaju Europa ima i e, takozvane korizacijske premije koje još dodatno kompliciraju stvari. Još jedan problem je da sredstva za zaštitu bilja na tim ekološkim e, prioritetnim područjima se ne smiju primjenjivati. I tu se sve izokrenulo na glavu. Mogli smo iskoristiti i drugu regulativu za ovo, a moguće postići i druge marže uz pomoć proteinskih usjeva. I tu postoji velika razlika između Europe i ostatka svijeta i ta razlika je što je veća. Kao što je spomenuto, imamo tu i pitanje klimatskog sporazuma, imamo najrazličitije mjere, primjerice e, uvoz proteinskog bilja e, u Europu, mislim da je to nešto s čime se sada bavimo. Ne nekako je to sve zapravo povezano međusobno i mi moramo zajamčiti i sigurnost prehrane, ne samo za ljude, već i za životinje. Sve to nekako ide ruku pod ruku. Trebamo gledati cijelu sliku i u Europi neka područja nismo dovoljno iskoristili. Trebamo ih koristiti učinkovitije i na taj način trebamo izbjeći da ti, ta područja više nisu beskorisna ili da se koriste, da se više ne koriste za određene biljke. Ne mislim sad nužno samo na repicu ovdje, ali postoje tu i druge mogućnosti i mislim da e, svakako naše tlo možemo koristiti učinkovitije nego inače. Gospodin Flanagan. Jedna stvar koja zaista se ističe u ovom izvješću je ova brojka od 38% zahtjeva e, za proteinskih usjevima za krmivo. Mi sigurno nećemo moći uvijek zajamčiti ovakvu proizvodnju, a iz e, E, ekološke perspektive nema smisla niti da se životinje hrane proizvodom koji je došao brodom iz neke prekomorske zemlje i onda se taj mesni proizvod opet brodom prevozi opet u neku prekomorsku zemlju to zaista nema smisla no isto tako ne možemo se koncentrirati na, na ideju da nije svaki protein isti i koliko je koje kvalitete taj protein. Neki kažu da se protein iz soje može zamijeniti sa nekim sa proteinom iz lupine. Pa to nije baš istina ako gledamo da zamijenimo soju, morat ćemo ju zamijeniti sa nečim što ima slični profil aminokiselina imamo izvanrednu demonstraciju ovdje u odboru Agri e, sa u odnosu na izvoz bjelančevina i, i jedan je uvjerljiva e, primjer bio soja iz E, izvora koji su genetski modificirani i koji nisu. I to je pokazano da nema zapravo niti razlike u prinosu i zapravo nema razloga zašto ne bismo u Europi uzgajali mnogo više soje. E, naravno da je to moguće, ali jednostavno postoji tradicija da se to ne uzgaja toliko jer mi e, o, o tome već govorimo 15 godina i ne možemo si dopustiti da sljedećih 15 godina o tome govorimo jer ako tako nastavi mi nećemo imati pristupa tim proteinima e, i bilančevinama dakle i moramo nešto e, učiniti po tom pitanju što je prije moguće. Hvala predsjedniče. Ja bih zaista htio zahvaliti Jean e, Paul Denanou za odličan izvještaj E, imamo tu strateške elemente bjelačevina i geopolitičke e, elemente e, moramo imati i dugoročnu i srednjeročnu viziju što se tiče Kine tu treba sagledati pitanja kakva jesu treba gledati i u roku od, 15 do 20 godina. Nadam se da će nam amandmani uz izvještaj dati dobru osnovu za pregovore sa komisijom. Mm, e, govorilo se i o okolišu mm, e, e, E, klimatska pitanja nisu važna za budućnost samo, ona su važna danas. To je e, esencijalno pitanje. Mm, mm, mm, govorili smo o mobilizaciji svih izvora bjelančevina u e, Europi, kako u mahunastim usjevima, tako i u krvnim usjevima moramo e, e, dakle e, sakupiti i raditi sa svim sredstvima koja imamo. Gospodin Neki. Ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Ja bih na početku čestitao izvjestitelju gospodinu Denanou na ovom važnom izvješću kao izvjestitelju u Sjeni vas, kolegice i kolege, želim podsjetiti da 10, maksimalno 20% soje koja se uzgaja u svijetu konzumiraju ljudi, a 80-90% se koristi kao hrana za životinje. Dakle, vrlo visoko vrijedna hrana za životinje odnosno e, to je visoko vrijedna namirnica koja je degradirana na hranu za životinje što sam ja često kritizirao. E, naravno e, za to je odgovoran velika potražnja za životinskim proizvodima to, e, taj uzgoj životinja uništava prašume u Brazilu, u Argentini i u drugim zemljama. Proizvodnja soje upravo je odgovorna za emisije stakleničkih plinova indirektno, osobito za metan koji e, životinje preživači oslobađaju. E, potražnja za životinskim proizvodima i proizvodnja soje odgovorni su za E, za protjerivanje e, autohtonih naroda u Južnoj Americi radi uzgoja različitih e, životinja i time naravno e, pada bioraznolikost u tim pogođenim zemljama. Ne smijemo zaboraviti da korištenje soje za prehranu životinja e, također opterećuje naš okoliš. E, u cijelom svijetu se proizvodi 300 milijuna tona soje godišnje, a u Europi se prigovara da se ne otvaraju nove površine možemo reći da je Europa desetljećima bila važan uvoznik soje i to se razvilo zbog našeg preferencija prema mesnim proizvodima. To nas ne oslobađa naših odgovornosti. U Europi i dalje uvozimo 53 milijuna tona godišnje i svakodnevno se uzgajaju na velikim površinama u Brazilu, u Argentini i drugim zemljama velike količine soje što dovodi do dodatnih emisija CO2. Ako razmišljam o klimatskim ciljevima pada mi mrak na oči E, ne smijemo zaboraviti ta soja je e, gotovo isključivo genski manipulirana tako da e, potrošači u Europi također su na taj način izloženi genski manipuliranim namirnicama mi moramo zatražiti jasnu označavanje proizvoda za prehranu životinja da se označe kao genski modificirani i e, još jednom trebam naglasiti da bez soje ne bi bilo toliko masovne proizvodnje životinja i u Europi a smanjenje e, E, životinskih stokova, a i uvoza soje su zapravo neizostavni kako bismo ostvarili globalne ekološke ciljeve. E, poljoprivrednici trebaju i dobiti financijsku podršku da prijeđu na genetski nemodificiranu hranu koja se proizvodi kod nas. Osim toga, trebamo razmišljati da nam je potrebna poljoprivreda koja e, će poticati proizvode koji nisu genetski modificirani i koji su zdravi. Naravno da nam je potrebna i sigurnost prehrane. Usprkos e, napretku globalizacije, a sve to nije spojivo sa e, sojom koju dobivamo iz prekomorskih zemalja kao hranu za životinje. Hvala predsjedniče. Htio bih e, isto zahvaliti kolegi Denanonu na e, ovim prijedlozima koje nam je dao. Podsjećam da u Omnibusu e, smo dobili mjere koje će omogućiti kompenzaciju za razorne pesticide. Uzgoj će biti poboljšan i održivi uzgoj će biti potican. Treba podsjetiti me, međutim da proteinski usjevi e, su dio e, kružne ekonomije u Europi. E, dakle, komisija i europske institucije mora poticati proizvodnju usjeva koji se onda koriste. E, želim podsjetiti na jedan aspekt, a to je istraživanje. Jer ako u, je istraživanje mnogo doprinjelo u uzgoju proteinskih usjeva, e, e, sektor proteinskih usjeva nije dovoljno potican i istraživan Mislim da e, tome trebamo obratiti mnogo veću pažnju. Smatra se da proteinski usjevi e, ne mogu biti toliko uspješni kao drugi. E, mnoge su usjevi prilagođeni klimatskim uvjetima u Europi, zahvaljujući upravo u istraživanju ali neki varijateti e, naročito mislim na lupine i lucerku e, e, to je donekle zanemarivano i nije dovoljno poticano mislim da bi te biljke mogle biti vrlo dobar, dobra podrška opskrbi proteinskim usjevima Hvala. hvala. Dolazimo sada do javljenja e, za riječ zastupnica. Gospođo Meginis, ispričavam se, vi još imate riječ. Zahvaljujem. Ispričavam se izvijestio kolegama što sam kasnila na sastanak, ali kratko ću govoriti. Nadovezat ću se na ovo što je Michel Danton govorio o istraživanjima. Problem sa e, obskrovom bjelančevina e, u Europi je taj što smo prestali koristiti e, koštani, koštane izvore i košteno brašno i mi svakako moramo povećati e, interno e, korištenje tih bjelančevina jer Kina neće gledati da li je nešto genetski modificirano ili ne. Oni će uzeti ono što im treba. Ako mi imamo tih potreba moramo sami to proizvesti. Nažalost mjere do sada nisu funkcionirale. Mi sada imamo problem da E, stvari funkcioniraju, ali ne u onoj mjeri kojoj je potrebno. Nema dodatnog financiranja za podršku e, proteinskim usjevima. Ovo izvješće će svakako doprinijeti da tome da se to pitanje ponovno otvori, a ono što je Michel Danton rekao oko činjenice da nam trebaju javno financiranje istraživanja, to je ključno. Naime, tvrtke ne provode ta istraživanja, a istraživanja nam trebaju. Zahvaljujem na radu na ovom izvješću. Ja ću pred predložiti manji broj amandmana za koje se nadam da će biti od pomoći. Hvala. Hvala, gospođa Petir. I imali smo i saslušanje na odboru za poljoprivredu gdje su stručnjaci sa različitih europskih instituta potvrdili da europa može e, postići samodostatnost u proizvodnji proteina odnosno proteinske hrane za životinje na svom tlu a ta inicijativa je upravo došla od nas zastupnika jer želimo da se e, smanji pa i ukine uvoz gmo soje e, koja dolazi sa drugih kontinenata na područje europske unije. E, s tog aspekta samo bih istaknula jedan pozitivan projekt koji smo e, razvili na području e, dunavske regije projekt se zove dunav soja i hrvatska ali i ostale zemlje u okruženju e, prionule su uzgoju e, soje bez genetskih modifikacija što znači da mi osiguravamo ustvari proizvodnju e, soje koja ide od njiva pa sve do stola ima certifikate koji su valjani i također hrana za životinje se proizvodi iz te soje te ona hrana koja dolazi na stolove E, naših potrošača nosi certifikat da je e, GMO free. E, to je jedan od dobrih primjera koji je pokazao da možemo proizvoditi dovoljno GMO free soje na području Dunavske regije. Taj projekt bi trebalo preslikati na ostale dijelove Europe i slažem se sa svim kolegama koji su pozvali komisiju da razmotri potpore i financiranje upravo takvog vida proizvodnje jer nam je to nasušno potrebno. Hvala lijepo.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 Hvala i izvjestitelju gospodinu Denanovu na ovom izvješću i na inicijativi. Mislim da je apsolutno jasno da bilo koja inicijativa koja ima potencijal poboljšati našu domaću europsku opskrbu u, u, proteinskim kulturama je nešto što će komisija podržati. Također želim podsjetiti na neke nedavne uspjehe u okviru reforme ZPP-a iz 2013. E, osobito E, one promjene koje su dovele do promjena statusa u odnosu na ovo što smo imali ranije. Osobito na području soja, ali isto tako i proizvodnje e, graha i drugih mahunarki e, mi smo uspjeli povećati našu unutarnju proizvodnju za 50%. 2017. očekujemo razinu proizvodnje od oko 2,7 milijuna tona soje i 5,3 e, milijuna e, tona drugih mahonarkih, što je zaista veliko povećanje. Rekavši to, reći ću i da je jasno da s tim razinama nećemo popuniti naravno ukupnu potražnju koju imamo u Europi i nećemo riješiti proteinski deficit koji je dalje visok za sve izvore bjelančina kao što je primjerice e, soja. Soja je toliko važna jer je soja jako dobar e, proizvod za e, uzgoj životinja i znamo da sadržaj proteina u soji jako visok. Želim stoga staviti veliki naglasak na istraživanja i e, istraživanja posebno u smislu poboljšanja e, i e, različitih uzgališta u Europi gdje možemo sjeme prilagoditi mnogo više našim klimatskim uvjetima u Europi ukoliko je to potrebno. Također želim naglasiti da u kontekstu nedavne uredbe Omnibus smo imali jasnu izjavu službi komisije gdje smo potvrdili našu namjeru da se e, poprati situacija sa potražnjom i ponudom proteinskih kultura u Europskoj uniji i da se napravi strategija e, proteinskih kultura s ciljem daljnjeg potica proizvodnje e, biljnih proteina u Europi. To je upravo potvrda obveze koju je komisija preuzela da podrži proizvodnju biljnih bjelančevina i u skladu je i s onim što je izvjestitelj gospodin Denano, a i što uopće e, pripremio ne samo izvjestitelj, ne već i cijeli odbor Agri i mi se radujemo suradnji s ovim odborom. Hvala. Gospodin Denano na kraju. Mm, u prvom redu zahvaljujem svim kolegama i kolegicama. Ova rasprava je bila vrlo konstruktivna. Mm, ja sam e, dobio e, mnogo važnih elemenata koje ću uklopiti u izvještaj. Zahvaljujem e, na ideji za jamstva poljoprivrednicima mm, u proizvodnji proteinskih usjeva E, e, shvatio sam e, što ste rekli rečeno je da mnogo mahunarki koje se uzgajaju su štetne za okoliš E, kao što je rečeno uljana repica e, je e, nus proizvod je važan proizvod ona služi raznim svrhama među inim i za bješavine za goriva E, e, očekujem vaše amandmane s nestrpljenjem e, što se tiče gospodina Desa i njegovih primjedbi slažem se da moramo gledati stvari globalno mislim da u Europskoj uniji moramo paziti i na kvalitetu i na raznolikost kao i paziti na očuvanje prirode, dakle boriti se protiv klimatskih promjena. E, što se tiče korištenja e, e, E, proteinskih usjeva e, važno je da e, potičemo proizvodnje. Gospodine, slažem se, imamo veliku raznolikost proteinskih usjeva koje nam daju bjelančevine, na primjer soja, ali ne samo soja, uljana repica također, e, kroz nju možemo dobiti mnogo bjelančevina, isto tako i pašnjaci, e, dakle travni pokrov. Ne smijemo odbaciti nijednu biljku koja nam daje djelančevine, čak ako su te e, količine e, male. Tla su različita, svaka zemlja, svako tlo, svaka regija može dati svoj doprinos E, na osnovi svojih karakteristika kako bismo smanjili e, ovisnost o uvozu ovih uziva. E, gospodin Ek, slažem se s vama. Naravno, radi se o dugoročnom radu zahvaljujem dakle svima koji su dali ovdje komentari govorilo se i o kružnoj ekonomiji na to treba stalno ukazivati a to sam rekao i u izvještaju a važno je također e, naglasiti e, doprinos e, istraživanja koje je financirano javnim sredstvima Gospođa Guinness je također govorila o tom problemu. Gospođa Petir je govorila o Dunavskom području koje to područje je naročito važno. I za e, sve susjede i to područje nam može poslužiti za smanjivanje ovisnosti o uvozi Komisija, e, nadamo se, prati naš e, rad ovdje pažljivo e, i uzima ga u obzir. Moramo završiti sa ovim stanjem nesigurnosti govorimo o Brazilu i o Kini, ako sada Brazil E, šalje e, svoju proizvodnju samo u Kinu i zanemari Europsku uniju, to će dovesti do velikih problema. Moramo svi surađivati kako bi se ovo pitanje opskrbe bjelančevinama postane prioritetom Europske unije. E, I mora osigurati budućnost naših sugrađana. Hvala lijepa, hvala lijepa. Imali smo opširnu raspravu. do 14. E, ovog mjeseca u dva sata možete poslati amandmane. I, imamo sada promjenu dnevnog reda ako gospođa Dančila na to pristane. E, prvo ćemo obraditi točku 8. E, radi se o pitanjima povezanima sa VTO-om E, e, gospodin John Clark će nam sada predstaviti ovu točku. Aktualna poljoprivredna pitanja povezana sa VTO-om. E, svi znate da se ovdje radi o tome da je ministarstva konferencija ima zadaću pripremiti stvari za sastanak sa predstavnicima VTO-a u prosincu. Gospođa McGuinness će nas tamo predstavljati e, nas i ona će tamo predstaviti stajalište našeg odbora. Siguran sam da će e, ona biti pri tome od velike koristi i da će dobro predstaviti naša e, stajališta o poljoprivrednoj politici. E, imamo niz tema koje možemo raspraviti u ovom kontekstu. Nadam se da će direktor to sada mm, mm, početi s time. Molim vas direktore da ne zaboravite i problem Brexita i e, učinak e, e, Brexita na VTO. Recimo pitanje carinskih kontingenata, to bi bilo važno spomenuti. Evo, dajem vam riječ, izvolite. Well, thank you, Chair, and good uh, Hvala vam. Kao što ste zatražili, ja ću vam predstaviti situaciju sa pregovorima vezanim uz poljoprivredu, dakle u VTO-u. Također ću rado odgovoriti na pitanja kao što ste primjerice spomenuli vezano uz Brexit i neke druge teme. Ja ću se potruditi da on ne bude tehnička prezentacija, već da bude više političke prirode. Fokusirat ću se ne samo na ono što se događa u VTO-u, već kako tamošnji pregovori o poljoprivredi mogu utjecati na ZPP i na budući ZPP. Može li nas VTO ograničiti, odnosno ograničiti našu fleksibilnost vezanu uz budućnost ZPP-a? Nekoliko riječi o tome kako nas doživljavaju u VTO. Mi smo vjerodostojni, u nas se može imati povjerenja, konstruktivni. Mi smo jedan od najvećih zagovaratelja multilateralizma. Mi smo takva organizacija. Vezano uz, uz reforme ZPP-a, više nismo samo u obrambenom položaju u VTO-u, što više mi smo preuzeli vodeću ulogu u Nairobiju prije dvije godine vezano uz e, ukidanje potpora izvoza, to je prije 15 godina bilo nezamislivo. Naše reforme ZPP-a se poduzimaju zbog situacije na domaćem tržištu, to ima veze sa kvalitetnim politikama, sa financijskom stvarnošću, ali izmjenama ZPP-a moramo također biti svjesni i mogućih političkih, odnosno zakonskih implikacija vezanih uz suradnju VTO. -u. Imamo dakle 11. sastanak na ministarskoj razini dakle u Buenos Airesu. Tu se dakle dogovaraju nova pravila, otvaranje tržišta, sustav dalje napreduje. Što je dakle na tom, na dnevnom redu tog sastanka u prosincu? Pa lista želja je duga, ali će ishod biti ograničen. Glavne dvije teme koje, o kojima će se sigurno pregovarati u Buenos Airesu su poticaji u ribarstvu, dakle pravila o smanjenju poticaja koji dovode do pretjeranog izlova i potom paket e, poljoprivrede. Tu su četiri glavna pitanja, dakle vezana uz poljoprivredu. Jedno je dakle sudjelovanje javnosti, potom domaća potpora, dakle domaći poticaji u poljoprivredi, treće su pravila o e, rashodima vezanima uz pamuk, to je naročito vezano u situaciju u Zapadnoj Africi. četvrto, moguće zabrane ograničenja izvoza poljoprivrednih sirovina. Dakle, to su ove četiri glavne teme koje će se naći na dnevnom redu Buenos Airesa vezano uz e, poljoprivredi. Ja ću se koncentrirati na ovo pitanje domaćih e, poticaja. Smatram da je ono najvažnije od ova četiri. A i zato što je to jedno od pitanja koje će se naći na dnevnom redu u Buenos Airesu koje je izravno povezano sa modernizacijom ZPP-a. Većina članova VTO-a ili oni najveći članovi imaju tu značajne iznose koji se mogu koristiti dakle, u poljoprivredi. To ćemo nazvati ovim narančastim okvirom. Mi imamo te iznose, oni imamo određenu gornju granicu do koje možete trošiti, a mi to ne koristimo. Zajedno sa, sa saveznicima kao što su Brazil, Peru i Kolumbija, mi smo predložili da se smanje rashodi, dakle, velika uz iz ovaj narančasti okvir, ovaj amber box. Mi smo tu predložili gornju granicu, dakle, rashoda. Predlažemo da ta granica bude takva da ne omogući dakle povećane rashode, rashode da se jedno ne utječe na naša trenutna plaćanja. Dakle, ovi iznosi su daleko ispod onih granica koje nam pripadaju. Na to ćemo se fokusirati jer ovo najveće utječe na situaciju u poljoprivredi, odnosno na tržištu poljoprivrede. To smo objasnili na sastancima u VTO-u i također ćemo se baviti pitanjima takozvanog blue boxa, dakle plavog okvira. Dakle, tu ćemo zadržati ove rashode, tu ulaze poticaj za e, pamuk u Grčkoj i Španjolskoj, to je dakle dobrovoljni e, sustav pomoći, dakle odnosno poticaja za određene usjeve i uzgoj određenih životinja. Onda predlažemo, odnosno inzistiramo u reformi VTO-a i donošenju novih pravila, da se uredi pitanje domaćih poticaja, dakle green box, zeleni okvir, nešto što ne utječe na situaciju na tržištu, u to se ne bi trebalo dirati. To su zapravo sva naša izravna, izravna plaćanja i programi poljoprivrede, dakle to ne utječe na trgovinu jer ne utječe na rast cijena. Dakle, ukratko izrađujemo prijedlog koji je ambiciozan, nastavljaju se dakle e, reforma ZPP-a, međutim i dalje nam imamo određeni prostor dakle gdje možemo trošiti na naše poljoprivrednike ne samo sada, već i u budućem razvoju ZPP-a. Drugi članovi ZPP-a imaju e, nešto ambicioznije planove, dakle to su ujedno i nerealne ideje, A činjenica da danas Europska unija i Brazil imaju zajednički e, prijedlog e, jest odraz e, naše promjene. Mi smo više orijentirani na tržište, sad možemo pronaći zajednički jezik primjerice sa zemljom poput Brazila. Pokazat ću vam što bi naš prijedlog značio u praksi. Nadam se da možete pročitati ove brojke. Ovaj graf, ovaj plavi stup pokazuje dakle koliko možemo trošiti dakle na borbu protiv protiv narušavanja tržišta, dakle to vam pokazuje postotak eh, vrijednosti proizvodnje, dakle to je nešto isto 400 milijardi eura, imamo iznos koji je oko 30%, dakle oko 30%, dakle oko 110 milijardi, dakle toliko se može potrošiti. U praksi trošimo tek dijelić toga, to je 10 milijardi. Dakle, vidimo veliku razliku između onoga što doista trošimo i onoga što možemo trošiti. Mi zato predlažemo da se ova gonja granica značajno smanji. Imamo neke zemlje koje su taj iznos stavile na 15% vrijednosti proizvodnje. I To ne bi dakle utjecalo na naše konkretne, na naše konkretne rashode vezano uz tu situaciju. Na taj način možemo prema svim korisnicima ovog narančastog okvira biti pravedni, dakle neće se ići na ruku jednima više nego drugima, ono što vidi za Ruskunju vrijedilo bi dakle i za Kanadu, Japan, SAD i tako dalje. Neću ovdje duljiti, ali ovo vam je pregled načina dakle razvoja situacije kada je riječ o domaćim potporama Imate ovdje ovaj smeđi dio, plavi dio. Ako dolazimo do početka trenutnog eh, ZPP-a, vidite da su sada, da sad su gotovo svi rashodi, dakle da pripadaju izravnim poticajima i poljoprivrednoj reformi, dakle to je ovaj zeleni stup. Evo, ponovno, dakle, eh, drugi prikaz iste situacije, dakle na koji način se troši novac poreznih obveznika u poljoprivredi. Vidite da se ovdje koristi oko 9 milijardi, plavi okvir nešto manje od 5 milijardi, a sve ostalo je evo ovaj zeleni okvir, dakle oko 38 milijardi godišnje. To obuhvaća su sufinanciranje država članica. Dakle, mi predlažemo nastavak reforme pravila VTO-a kada je riječ o domaćim poticajima. Tu na način da se pozabavimo dakle našim doprinosima, ali doprinosima država članicama, članica i to bi nam trebalo omogućiti dosta manevarskog prostora u smislu politika, dakle da smanjimo ovaj plavi i zeleni okvir u budućnosti, jednako kao što je to danas tendencija. Pozabavio bih se ukratko i drugim pitanjima vezanim uz dnevni red, dakle sljedećeg sastanka je Public Stock Holding. Dakle, to je to obuhvaća i sustav javnih zaliha. Dakle, u nekim zemljama se to onda distribuira siromašnim građanima. To je pitanje vezano u sigurnost e, hrane, ali i možete na taj način poticati poljoprivrednike. Koliko se te zalihe kasnije izvoze, onda to stvara neravnoteže na tržištu. Dakle, imali smo situaciju, takvu situaciju na Filipinima, u Pakistanu i tako dalje. Prije četiri godine u Baliju smo se dogovorili za jedno rješenje za Indiju. Oni će moći zadržati svoj sustav poticaja vezan uz eh, njihove domaće poljoprivrednike, ali rekli smo da moramo pronaći dakle trajno rješenje na sastanku idućeg eh, mjeseca. Potom ali možemo reći da smo dobili privremeni blagoslov. Dakle, imamo i sustav um, markica dakle za rižu. Pitanje je hoćemo li dozvoliti da se s tim schemama nastavi, hoćemo li dovesti u pitanje ili ćemo osmisliti, odnosno omogućiti da se uvedu neke nove scheme. Tu je pak uh, povezano sa pitanjima transparentnosti, zabranom uvoza, dakle kako otkupljivati taj urod. To za nas e, nije prevažno pitanje. Ono je ovo pitanje više prisutno u Aziji, i u nekim drugim dijelovima svijeta. Međutim, mislim da je bilo dobro pronaći trajno rješenje za ovo pitanje javnih e, zaliha, dakle kako to onda utječe na domaću opskrbu, tu će svaka članica VTO-a nešto zaraditi, nešto izgubiti, dakle, primjenu novih pravila. Treće pitanje pitanje pamuka. Jako važno pitanje za u grupu zemalja, dakle, Cotton 4, Mali Benin, Burkina Faso i Čad. Imamo mandat u VTO-u da se ovo pitanje uredi, dakle pitanje carina vezano uz pamuk. Imamo prijedloge da se u potpunosti ukinu svi poticaji dakle, za pamuk carine, ali to neće uspjeti jer Kina i SAD dakle, snažno potiču proizvodnju pamuka. Što se tiče Europske unije, nemamo tu časti okvir za pamuk. Imamo dakle carinske dogovore sa, vezano uz uvoz pamuka iz zemalja trećeg svijeta. Imamo tu poticaje za grčke i španjolske proizvođače pamuka. To je bio dio predpristupnih pregovora tih zemalja i mi pomažemo te tamošnje proizvođače sa 270 milijuna godišnje. To nije ogroman novac kada je riječ o poticajima u poljoprivredi ali to je nešto što ne možemo ukloniti jer se nalazi u predpristupnim pregovorima. I nema utjecaja na dakle, cijenu pamuka, odnosno volumen proizvodnog pamuka u, u, Europskoj uniji. Potom četvrto pitanje moguće zabrane, odnosno ograničenja izvoza zemlje poput Indije, Egipta, ali Rusija, i Ukrajina svako toliko uvode dakle određena ograničenja izvoza. Dakle, to ovisi i o situaciji na njihovom e, unutarnjem tržištu. To utječe na odnose sa susjednim zemljama, može utjecati na sigurnost e, hrane, na sustav robne razmjene, može dovesti do spekulacije sa cijenama. Dakle, to nije nužno nešto pozitivno što se poduzima. Imamo situaciju da neke zemlje ovise o uvozima, velikim uvozima ove robe i zato su ovdje potrebno uvesti dakle nova pravila e, VTO-a. Mislim da nećemo to uspjeti postići u Buenos Airesu, ali bilo bi dobro postići dos, više transparentnosti vezano uz ovo pitanje. Kao što ste vidjeli, ja nisam jako optimističan vezan uz ovaj sastanak idućeg mjeseca u Buenos, u Buenos Airesu. Ali što to donosi za Europsku uniju? Pa mi želimo ojačati pravila VTO, nećemo to učiniti po svaku cijenu, a ne želimo biti jedini koji plaćaju. Zauzimamo kao jedno srednje stajalište, dakle postupni koraci. Unaprijed, kao što sam rekao, činjenica da smo dobili potporu Brazila, evo to simbolizira upravo te naše, ta naša nastojanja. Ne možemo sami pokretati stvari, potrebna nam je pomoć drugih. Imamo jedan ograničeni konsenzus vezan e, uz e, nastavak reformi e, poljoprivrednog sektora. SAD međutim nije raspoložen za jačanje pravila, što više udaljuju se od multilateralizma. Sigurno sam da znate zašto. Indija je tu zauzela obrambeni položaj, Kina ima vlastiti program. mi smo nužni za unošenje promjena, ali nismo vitalni. Dakle, bilo je bolje da su s nama ove druge zemlje koje sam naveo. Također je potrebno imati domaću potporu za ovim reformama. Mi nismo dakle, u, prvim u prvom redu kada je riječ o e, pamuku ili javnim zalihama, također kada je riječ o ograničenju izvoza, to se tiče više drugih članica. Dakle, ovo su pitanja koja su naznačena. Vidjet ćemo što će proizaći iz ovog ministarskog sastanka. To će biti neka vrsta radnog programa, dakle rad će se nastaviti tijekom idućih godina, potražit će se dakle mogućnosti daljnje, dakle daljnjeg razvoja poljoprivrednog sektora. To je sve što sam vam htio poručiti. Znam da ćete i vi biti prisutni na tom sastanku i doista smo jako zadovoljni zbog toga. Radujemo se suradnji naše delegacije s vašom delegacijom u Buenos Airesu i bit ćemo svi uključeni u te razgove kako bismo zajedno predstavili Europsku uniju na evo, ministarskoj razini. Rado ću saslušati vaša današnja pitanja vezano uz ovu temu. to E, hvala lijepa na ovom e, izlaganju i obavijestima o, konferenciji u Buenos Airesu. To su vrlo važna pitanja za Europsku uniju. Ovo što ste sada rekli mm, nam je vrlo važno. Gospodin Andrijo ima riječ. Hvala predsjedniče. Ovo su vrlo mudre riječi koje smo uvijek e, o, ovaj čas čuli. E, e, govorili ste o stavu Sjedinjenih država. Evo, predsjednik Trump je najavio da će izaći iz VTO-a trebamo biti jako oprezni na ovom sastanku u Buenosom Airesu. govorimo o budućnosti ZPP-a. Mm, mi ne smijemo ići prebrzo i predaleko. To ste i vi rekli u svojem izlaganju. mi ne smijemo e, ići pred rudo naravno mi moramo biti vođe e, napretka ne možemo e, e, zamisliti razgovore s Merkosurom ako ne govorimo o recimo o uzgoju životinja, o stočarstvu, o uvozu mesa i tako dalje. Mislim da, kao što sam rekao, moramo biti budni. Govorili se o ovom e, blue boxu. E, ne smijemo prebrzo uvesti plafone E, e, sve je to u, igri. Govorili smo o vrlo osjetljivim pitanjima sporazum sa Australijom, na primjer. E, apeliram na budnost još jednom od strane Unije, jer vi ste sami rekli u, e, u svojim multilateralnim odnosima VTO je u neku ruku doživio neuspjeh. imamo zapravo paradoksalni razvoj situacije e, a o tom razvoju donekle ovisi i naša zajednička poljoprivredna politika moram reći da je to prva dobra vijest koju sam e, u zadnje vrijeme čuo o VTU. E, u razgovorima sa VTO-om smo u prošlosti e, ne, nismo uspjeli, ali evo imamo dobre izglede u Buenos Airesu. U posljednjim rundama pregovora E, rečeno je da smo imali neke reforme koje nisu bile e, dobro ocijenjene. S našim sustavom nismo iscrpli još uvijek e, granice ove žute kutije, yellow boxa. Moramo biti oprezni u nastupu, moramo gledati na reciprocitet velika e, reforma koju sa direktnim e, plaćanjima e, to je bilo jako zahtjevno mi se hvalimo tome da su naši izravna plaćanja učinkovita gdje su ova e, izravna plaćanja sada? Jesu li ona u, ovoj e, naranđastoj ili u zelenoj kutiji? E, to, o tome treba razmisliti. ne smijemo sniziti granici previše mi, smo već dosta snizili e, o naranđastu kutiju. Možda tu treba promijeniti politiku. Drugo pitanje, e, gotovo ste već na to govorili, e, javne zalihe. Bilo bi najjednostavnije da E, one zalihe koje trebaju biti brzo potrošene se daju na svjetsko tržište. E, izvoz bi bio dakle poželjan. E, recimo ako, ako zemlja poput Indije razvije takvu politiku držanja zaliha, mi ne smijemo zaostajati za tim te javne zalihe ne smiju utjecati na e, cijene na svjetskom tržištu. Nadam se da ćemo u Buenos Airesu biti uspješni, ali treba paziti na reciprocitet. A veselim se s druge strane ovim pregovorima, jer e, poljoprivreda je često kamen spoticaja poticanja. Stoga evo se veselim da možemo nastaviti naše razgovore. Thank you, sir. Jasno je da ministarska konferencija u Buenos Airesu će biti vrlo izazovna E, što se tiče konkretnih rezultata. Mi imamo nekih članova organizacije koji nisu predani njezinim načelima. Biti će e, ključno za budućnost VTO-a da u Buenos Airesu budemo ambiciozni i da preuzmemo vodeću ulogu u raspravama. Polje privreda je jedna od tema e, i područja na kojem e, zaista možemo postići uspjehe. I stoga e, tu moramo inzistirati na našim zahtjevima. Potrebe e, zemalja u razvoju trebaju biti uzete u obzir na, a, važno je i pitanje javnih zaliha. Mm, mm, tri pitanja za komisiju kako gledate na Afriku uh, u ovim razgovorima sa VTO-om u vezi s poljoprivredom? Drugo, uh, rasprava o javnim zalihama. Uh, kako tu stojimo sada? Koja je sadašnja situacija? Imamo li i kakovih novosti o utjecaju Brexita na VTO? Gospodin Agnju ima riječ, izvolite. Hvala lijepa na vrlo konciznom pregledu onoga što se događa. E, vrlo je zanimljivo e, što ste rekli o interventnim planovima e, Indije. Koji usjevi dominiraju, možda ih ima nekoliko. Drugo je, očito je da ovi interventni otkupi se izvoze. Ako je to slučaj, slučaj da li se radi o dampiškim cijenama kako bi se e, Indija riješila tih zaliha. Treće, pitam se da li neki od e, e, Brazilaca i Argentinaca će biti ogorčeni zbog E, odbijanja. Mi smo na plenarki često odbili e, odobriti e, uvoz soje, na primjer, zbog genetske modifikacije. Da li će to možda odjeknuti u tim zemljama? Hvala lijepa. Zahvaljujem se na ovim objašnjenjima. Eh, jedno pitanje ostaje otvoreno za mene. Rekli ste eh, da u naranđastoj kuti moramo imati manevarskog prostora. Da, eh, da li to važi i za države članice? Kako one koriste taj manevarskih prostor i kako će se ta mjera odraziti na pojedine države članice. Druga stvar, SAD, e, Trumpova administracija je e, e, izašla iz pregovora o TTIP-u, a to je bilo važno za Europu. Sa a e, sada Amerika zauzima vrlo zabrinjavajući stav što se tiče svjetske trgovine. U, e, u Španjolskoj postoji osjećaj da Amerikanci e, žele načiniti od europskih potpora svjetski problem. Ovdje se radi ne Dakle, e, oni će osporavati europske potpore. Hvala lijepa. E, imali smo vrlo jasno izlaganje kao i uvijek. E, ovaj što vidimo na ekranu. Ovdje imamo granicu, a ne koristimo je. Radi se o potpori kad Poljoprivrednici tu potporu trebaju. E, koju korist dobivamo od ove granice? I e, na kraju, što mislite e, kakav će učinak imati prisutnost osobe koja se zove Trump na ove pregovore, razgovore? Hvala predsjedniče. E, gospodine Clark, e, izložili ste upravo ono što možemo izbjeći, ali niste e, rekli što možemo dobiti iz novog sporazuma. Biti u defanzivi, to je dobro, ali što možemo dobiti u ovom, ovoj novoj rundi pregovora? Drugo pitanje koju će biti učinak predloga komisije u komisije na ove pregovore u Europi imamo viši životni standard nego, u mnogim drugim e, kontinentima. E, mi e, smanjujemo naše vrijednosne marže ali e, e, moramo održavati životni standard naših poljoprivrednika e, razvoj događaja može biti opasan za europu govorili ste o zalihama javnim zalihama tu mislim da trebamo imati veću transparentnost globalnu transparentnost FAO je, na, mm, je napravio tu jednu studiju e, borba protiv e, volatilnosti e, e zaluha. Mm, mislim da na tom području treba poraditi i, i da trebamo utjecati i smanjiti ovu fluktuaciju u zalihama. Hvala vam. E, e, malo sam zakasnio ispričavam sam, imala, imao sam drugi jedan sastanak. E, vi niste jako optimističan što se tiče izgleda na razgovorima vjerojatno zato imate i razloga moramo se zapitati kakva će biti budućnost, u kojem smjeru ona ide. E, multilateralni aspekt e, VTO, a imamo i bilateralne e, odnose, o tome je govorio gospodin Andrijo, imamo Mercosur i neke druge stvari na kojima treba napredovati. Pitanje je možda koje treba zapitati jeste u sljedeće dvije godine moramo e, napredovati. A, e, meni pada na pamet da e, postavim sljedeće pitanje i da čujemo vaše mišljenje. Ne bilo bilo bolje općenito govoreći umjesto svih ovih bilaterala koje imamo koja je opasnost? E, ona već postoji dugo vremena u VTO i svi su jako zabrinuti. E, ako gledamo prošlost, kad smo, e, da smo imali hrabrosti pred puno godina da budemo ambiciozni, ne bismo li sada imali bolju situaciju i ne bismo li izbjegli ove e, sve bilateralne situacije. I e, još jedna stvar koja je puno drugačija jeste situacija u SAD-u. Mi svi znamo što se tamo događa. E, America First i predsjednik Trump. Mm, do, do neke mjere kad sam bio pred nekoliko tjedana u SAD-u nije mi bilo jasno je li TTIP e, još e, na stolu ili ne. E, mislim da se on nekako vraća i da postoji mogućnost da se o tome opet razgovara. Ja dolazim do zaključka da budemo ambiciozni i da izbjegnemo ovu, svu ovu nesigurnost. Ne, smijemo biti ovako skeptični. Moramo se zapitati ova važna pitanja jer problemi neće nestati, neće, e, situacija neće postati lakša, postat će teža. Treba e, stvarno zagristi u problem i ići dalje. Hvala lijepa. Svi e, zastupnici i zastupnice su e, govorili, e, rekli ovo što je rekao gospodin Nicholson o TTIP-u i VTO-u. To je zaista zanimljivo pitanje. Imamo li sada neku vrstu nadomjestka za sporazum? Evo dajem riječ e, našem izlagatelju. gospodin Nicholson me optužio za, zbog e, prevelikog skepticizma, a gospodin Flanagan je rekao da sam prevelik optimist. Prvo pitanje, multilateralna rješenja su bolja od bilateralnih, to svi shvaćamo. E, jer svaki nešto doprinese i svi dobiju od toga. To je pravednije. 2008. E, smo došli do zida kad se e, radilo o multilateralnim rješenjima. Prisiljeni smo bili i drugi isto tako da se preusmjere na bilateralne razgovore za pristup tržištu danas za smanjenje carina tarifa i tako, dalje to se radi samo bilateralno po meni nema izgleda u e, bliskoj budućnosti da VTO e, uđe u daljnju liberalizaciju carina ne možete pregovarati e, bilateralno o potporama. O tome treba razgovarati multilateralno. Pre dvije godine smo u tome bili uspješni u VTO. E, eliminirali smo e, izvozne potpore to se može napraviti samo multilateralno, a sada ćemo napraviti daljnji korak smanjiti e, e, e, smanjiti pritis, dakle smanjit ćemo ove potpore koje narušavaju konkurenciju i trgovinu VTO je jedino mjesto gdje se može razgovarati o, potporama koje narušavaju trgovinu. Um, Svakako dijelim mišljenje e, gospodina Andrija. moramo biti oprezni u VTO-u ne možemo unilateralno u VTO koristiti naše trošenje u naranđastoj kutiji. E, to odgovara i na pitanje e, zašto uvijek mi moramo biti dobri momci. Tu uvijek trebamo skupni napor. Svi moraju ići u istom smjeru kad se e, govori o reformama na tom području E, e, zaključit ćemo e, sporazum o domaćim potporama samo onda ako imamo dovoljno prostora da nastavimo našu politiku da li se radilo o narančistoj kutiji, plavoj kutiji ili zelenoj kutiji. U E, ovo što ste govorili o povezanim potporama, to je plava kutija, to je e, potrošnja koja ne povećava cijene, već se bazira na e, fiksnom broju recimo goveda. To je korak prema E, ovim potporama koje narušavaju trgovinu prema e, potporama iz zelene kutije. Stoga smo inzistirali na tome ako, ako želimo pregovore u VTO o e, potpori iz plave kutije, mi ćemo se bazirati na pravilima iz prošlosti. Mislim da sam odgovorio na pitanje gospodina Andr... Mi u VTO govorimo samo o potporama u poljoprivredi. Govorilo se također i o javnim zalihama. To su pitanje postavili nekoliko zastupnika. E, rekli ste, na primjer, da Indija E, kupuje po povišenim cijenama e, od farmera rižu i pšenicu. To stavlja u zalihe i onda e, to prodaje javnosti po nižim cijenama. To je potpora poljoprivrednicima. Nešto od toga ide i u neizravni izvoz u, u zemlje poput Pakistana i Filipina koji također e, proizvode e, žito. To je e, ključno u pitanju zaliha. Te se zalihe mogu zloupotrebljavati kao potpora za određene E, proizvode. Naročito za rižu i pšenicu, to je u, slučaju u Indiji. Netko je postavio pitanje o GMO-ovima, e, kako naša politika koja zabranjuje e, GMO-ove utječe na razgovore u VTO-u. U komisiji smo e, odobrili 50 e, e, vrsta GMO-ova, naročito u soji za hranu za životinje. Sustav odobravanja u EU je sad mnogo brži nego prije glavna zabrinutost SAD-a je bila da mi nećemo primjenjivati pravila dovoljno brzo i dovoljno korektno. Međutim, to se sada promijenilo u posljednjih godinu ili dvije i e, SAD ne protestira e, po tom pitanju. Gospodin Takula je pitao e, afrički stav o problemima o kojima smo govorili. E, e, stajališta nisu monolitna, stajališta su različita, ovisno o ekonomskoj i političkoj situaciji. Tu nemamo jednog bloka ali zajednička crta jeste da afrička skupina e, želi da bude oslobođena discipline E, na svim područjima. E, to stajalište je zastarjelo. E, zemlje u razvoju razvijene zemlje ne narušavaju konkurenciju. Kina to radi i to šteti Africi. Ako gledate pamuk, rasprava o pamuku, Proizvođači iz Afrike i njihov problem, problem. taj e, problem nije uzrokovan potporom e, u Europi za Grčku ili Španjolsku. To je samo kap u moru. E, radi se o Kini koja daje ogromne potpore proizvođačima pamuka i to narušava konkurenciju i šteti afričkim zemljama. Senjor Erons Garcia je e, potaknuo neko vrlo važna pitanja. Možda to nisam dovoljno naglasio. Ponavljam, nećemo prihvatiti bilo kakve e, nova e, pravila u VTO-u o poljoprivredi koja bi nas sprečila da imamo potpore koje sada imamo u naranđastoj i plavoj kutiji. Ako nam se druge zemlje u VTO-u žele pridružiti u našim reformama, bit ćemo zadovoljni, ali nećemo, kao što sam rekao, ići rudo. E, spomenuli ste specifične slučajeve e, u odnosima sa SAD-om niste spomenuli e, masline čini mi se nisam sigurna da imamo neke barijere u trgovini e, ne trgovinske barijere ali drugdje ali nastojat ćemo e, te teme izbjeći gledam gospodina De Castra i druge kad odu u Washington u prosincu E, to je naša e, skupina za transatlantske odnose. E, oni, mi moramo osigurati slobodni protok trgovine između Europske unije i SAD-a. Svaka drugačija situacija bi bila razorna. gospodin Flanagan je postavio pitanje učinka Trump u VTO-u E, SAD e, nije e, zainteresiran za multilateralu u VTAU. To je jednostavno tako. Oni se fokusiraju mm, na razrješavanje sporazuma, međunarodno razrješavanje sporazuma, sporova. Dispute settlement SAD danas nije spreman da pregovara o novim pravilima VTO-a. Možda se to promijeni tijekom vremena, ali situacija je za sad takova. Gospodin e, e, Nicholson, FTA prema VTO-u e, pristup tržištu se sada rješava e, bilateralno što je žalosno mm, e, i gubimo mnoge šanse. FTA je uvijek e, druga opcija, manje povoljna opcija. Ali što se tiče donošenja pravila, VTO još uvijek ima šanse. Gospodin Tako je postavio pitanje o učinku Brexita na razgovore sa VTO-om. I vi ste to spomenuli, da. Pa, evo, imamo dva elementa koje treba spomenuti s tim u vezi. E, prvo, e, E, upravljanje carinskim kvotama nakon breksama, nakon Brexita e, e, kada će oni donijeti planove za vlastite domaće potpore. U ovom drugom pitanju prvo imamo naranđastu kutiju imamo potporu Evropske unije, tu imamo granicu. E, to je ova, ovaj uh, uh, smeđe područje pri dnu, to je 110 milijardi. Uh, na to trošimo 9 do 10 milijardi. Ka, tu, kako ćemo tu odijeliti dio za Veliku Britaniju. Ne znam sada točne cifre. E, e, to nije kontroverzna metodologija. E, sa svakim proširenjem Evropske unije mi smo povećali kvotu svotu trošenja u naranđastoj kuti svake nove države članice. Možete ići obratnim putem oduzimanjem Druga stvar koju ćemo uh, rješavati u VTU uh, carinske kvote ako imamo stotinu tisuća tona peradi koja ulazi u Europsku uniju, osnovna ideja je da kada e, Ujedinjena kraljevina iziđe iz Europske unije, e, mora uspostaviti svoj vlastiti program e, tarifa kvota sa sa VTO-om, imat će i kvotu za piletinu, za perad, dakle, i vidjet ćemo koja je potrošnja recimo 15.000 tona, to znači da će budućnost, e, budući udio, udio biti 15.000 e, tona za Ujedinjenu kraljevinu, a ostatak za ostatak Europe. Znači primijenit ćemo praktički obrnuto onaj pristup koji imamo e, kada se zemlje priključuju Europskoj uniji treće zemlje e, svakako moramo osigurati da ne budu niti u boljoj, ali niti u lošijoj situaciji zbog proširenja Carinske unije. S tim pristupom dajemo istu razinu tržišnog pristupa kao i prije i poslije Brexita. U praksi znači govorimo o desetak tih e, ekonomskih e, osjetljivih proizvoda, primjerice šećer, perad, govedina, neko voće, povoće. Znate već i sami koji su to glavni e, proizvodi. Treba ih e, raspodijeliti između 27 država članica Ujedinjene kraljevine s obzirom na potrošnju u pojedinim zemljama. Mi smo sa zemljama u raspravama oko tih pitanja, oko tih pitanja predstavili smo to u Ženevi, a naši partneri e, Australija, SAD, Novi Zeland i tako dalje naravno imaju neka pitanja i neke dvojbe, žele biti sigurni da su naši statistički podaci u redu i mi smo otvoreni za takvu raspravu s njima. Zahvaljujem na svim informacijama, a i na ovoj razmjeni mišljenja s vama. Nadamo se svi da ćemo ostvariti dobar rezultat na sastanku ministara u Buenos Airesu. Želimo vam e, mnogo uspjeha i naravno radujemo se već vašem sljedećem posjetu u našem odboru gdje ćete e, izvijestiti o tome što ste tamo postigli. Još jednom hvala, ako nema daljnjih napomena u odnosu na ovu točku dnevnog reda, ja zaključujem ovu točku. Još jednom želim puno sreće i uspjeha na ovim teškim e, pregovorima. Idemo dalje, točka 7 dnevnog reda. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovome što e, je pristala da premjestimo ovu točku na kasnije. Gospođa Dančila će sada iznijeti svoje stajalište. E, Radi se o temi E, regija Europske unije koje zaostaju. E, to je e, izvješće na inicijativu odbora regiji u odnosu na koje izvješće mi izrađujemo mišljenje. Važno je da kažemo nešto o tome jer naravno regije koje zaostaju uključuju i ruralna područja što je jasno, no poslušajmo što ima za reći izvjestiteljica. Zahvaljujem. Europska unija može se smatrati jednim od najbogatijih dijelova svijeta. Međutim, i unutar Europske unije postoje velike razlike u odnosu na prihode, a i izglede pojedinih regija. 47 regija u 8 država članica razvrstane su kao regije sa niskim prihodima i niskim dohodkom po stanovniku, dakle daleko ispod prosjeka EU e 28. Međutim, to su regije koje imaju veliki potencijal rasta. Zatim se utvrđuje da regije sa niskim stopom dohotka da u tim regijama bruto dohodak raste, međutim one su i dalje ispod prosječnih vrijednosti EU 28. Radi se o regijama u, na jugu istoku Europe, gdje, osobito regijama gdje je poljoprivreda važan e, čimbenik gospodarstva i važan izvor prihoda. Za, znači, Stoga je zajednička poljoprivredna politika važan instrument financiranja koji će potaknuti gospodarski rast u tim strukturni slabljenim regijama. E, u tom smislu moguće je stvoriti važne financijske poticaje kako bi se odgovorilo na posebne potrebe pojedinih e, područja. Poljoprivreda u tom smislu osigurava brojna radna mjesta upravo u regijama sa niskim dohodkom i niskim rastom. Ovdje je važno osigurati e, održivi rast, stvoriti radna mjesta i povećati dohodak upravo u tim strukturnim slabijim regijama. Istovremeno se možemo pobrinuti za zaštitu ruralnih područja i e, da e, osigurati da ne dođe do danjeg bijega stanovništva iz ovih područja. Stoga su tu srednječne dugoročne mjere jako važne, a potrebno je poticati i konkurentnost ovih regija. To je moguće činiti putem personaliziranih projekata. Također smatram da je važno misliti na lokalne mjere koje su e, važne za lokalni razvoj nositelji različitih interesa moraju se udružiti u, kod pojedinih projekata. Moram ukazati na to da dobra infrastruktura, a posebno i i e, e, dobra veza na brzi e, internet je važna za razvoj ruralnih područja. Na taj način možemo privući profesionalce koji će biti važni za razvoj ovih regija. Ruralno područje koje u odnosu, koje je dobro povezano, umreženo u smislu digitalnih razvoja ima bolje šanse razvoja, osobito u smislu partnerstava na području istraživanja i inicijativa u smislu europskog inovacijskog partnerstva. U tom e, smislu možemo postići i bolji razvoj poljoprivrede i postizanje gospodarskog rasta, osobito u takvim regijama koje zaostaju. Evo, to je ukratko sažeto sve što sam žela reći u našem mišljenju i e, radujem me unaprijed vaš, vaš doprinos ovoj raspravi. Hvala. Hvala predsjedniče. U prvom redu zahvaljujem gospodini Dancilin e, na ovom izvještaju. Ja dijelim e, velik broj e, stajališta u, u ovom izvještaju. Ovih o napretku zaostalih područja. E, trebamo u prvom redu ustanoviti pristup od naprema prema vrhu. E, to bi poticalo razvoj ovih regija. E, tako možemo poticati dinamiku razvija. Dakle, lokalne zajednice su važne. Treba istaći viziju suradnje ruralnih sektora e, recimo govorimo o brdskim područjima e, koja su naročito pogođena ovim e, egzodusom radne snage i stanovništva govorimo mnogo o suradnji ruralnih i urbanih područja treba razvijati tu viziju. O tome se e, previše govori, a premalo na tome radi. Da. E, to je jedan od e, elemenata naše i ruralne i urbane politike. Dziękuję pani predsjedniče, u ime gospodina Takova i našeg izvjestila u Sjeni. Ovdje ću reći nekoliko riječi. Pozdravljamo izvješće gospođe Dančile koja je iznijela uravnoteženo izvješće. Mi se bojimo da će se u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira ovdje izvršiti pritisak na kohezijske fondove. Mi smatramo također da je nužno ukinuti ograničenja e, kohezijskih fondova u regijama s niskim dohodkom kao i u regijama sa niskim rastom. Za nas je osobito važno da što se točke dva tiče da se ciljano progovori o tome da upravo i na području e, takozvanih liderskih projekta da oni trebaju odgovarati tom pristupu od dozdo prema gore i u tom smislu treba osigurati važan doprinos. Druga točka, a to je digitalizacija, e, tu, to treba to podrobnije promotriti i to ne samo da predstavlja priliku, već e, možda u nekim područjima će ta digitalizacija i uništiti određena radna mjesta. Tako da je tu potrebna ravnoteža, uravnotežena obrazovna ponuda, a ono što je važno, e, važno su europska inovacijska partnerstva. I tu smatramo da je u brojnim zemljama e, e, to može dati puno uzleta trebaju nam partnerstva koja će e, pokazati primjere najbolje prakse. Srdečno hvala. Gospodine Rope. Zahvaljujem izvjestiteljici. Mislim da je ovaj izvješće e, izuzetno važno. Možda je relevantnije drugim, nek, e, jednim državama članicama je to možda važnije nego drugima, ali jako je važno perifernim udaljenim državama članicama na vanjskim granicama, osobito onima koje graniče sa zemljama koji imaju još i niže životne standarde razlozi za jaz između ruralnih i urbanih sredina su više struke mi nismo odradili svu sve zadaće kako bismo eliminirali te e, razlike. Spomenut ću neke i mlađi i stariji naraštaj ima tendenciju napuštanja ruralnih područja i napuštanja poljoprivrednih aktivnosti. Jedan od razloga jest da ne vide jasnu perspektivu za budućnost. Danas imamo sustave potpora, ali što će se dogoditi u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju? Oni žive u neizvjesnosti, ne znaju da li će se njihova ulaganja isplatiti a niti vrijedili uložiti e, u područjima e, u tim područjima. U područjima gdje je poljoprivreda se razvija već desetljećima postoji više e, samopouzdanja, no u mlađim poljoprivrednim područjima gdje budućnost nije tako predvidljiva i gdje postoji određena inflacija tako dalje, druge usluge poskupljuju više nego ove e, poljoprivredne usluge i sve ih to gura iz poljoprivrede u urbana područja, osobito kad govorimo o sektorima kao što je stočarstvo gdje se ljudi moraju e, moraju stalno brinuti za stoku i stalno biti na svojim farmama. To je veliki izazov i onda se vrlo često ljudi prebacuju na ratarstvo jer je to manje e, zahtjevno, fleksibilnije. To su ključni problemi koje moramo utvrditi i riješiti i nakon toga možemo očekivati određeni napredak. Još jedan akutan problem je neusklađenost e, među subvencijama u Uniji, jer ponekad je razina, razina potpora e, se može razlikovati e, čak je više od dvostruko razlika među pojedinim potporama. Čuli smo da e, treba ukloniti ovakve razlike, da ne bi trebale više se govoriti o novim i starim državama članicama, da cijela Europa treba biti jedinstvena u tom smislu nadam se da će se to dogoditi u ovoj financijskoj perspektivi, da će razina potpora biti ista i da ćemo svi imati jednake mogućnosti tržišnog natjecanja, bez obzira na državu u kojoj živimo. A to je drugi stup. Drugi stup je jako raznolik i primjerice, ako ljudi trebaju podršku za program LIDA, e, vrlo su ograničene mogućnosti. Mislimo, mislimo da bi trebalo odrediti određeni postupak, postotak koji se ne može koristiti ni za što drugo nego za program LIDA. Jer e, primjerice za podršku manje plodnim e, područjima, za neke dodatne programe i tako dalje. E, mislim da mi ovdje možemo donijeti odluke koje će poboljšati situaciju. Hvala. Molim vas e, da ne govorite dulje od izvjestiteljice. Gospodin Flanagan. Um, uh, Dobra ideja. Regije koje zaostaju više ovise o financiranju iz stupa 2. E, dosta se govori o pojednostavljenju, no nema baš puno pojednostavljenja u okviru stupa 2. Dosta financiranja iz tog stupa koristi se na nekakve poludržavne agencije slično e, radi povlačenja tih sredstava. E, izvješće je jako važno, no ako postoji jedna stvar koju zastupnici u parlamentu mogu nešto učiniti za ove regije koje nedostaju, ja bih rekao prva stvar e, jest da se pojavimo na radnom mjestu. E, mislim da na ovoj raspravi nije prisutno dovoljno zastupnika i to je sramota. Tu imate pravo. kada se radi o regijama koje zaostaju, mi često razmišljamo o nekim udaljenim, obalnim, priobalnim, otočnim regijama, ali postoje regije u brojnim državama članicama koje su centralno smještene, a bijeg iz ruralnih područja e, dovodi do toga da ćemo imati sve više tih zaostalih regija. Naravno, tu je bitna i kohezijska politika i sredstva koja su predviđena za takve regije. Ja imam dojam da je premalo e, kohezijskih sredstava ide baš u te slabije razvijene područja, a i ruralna područja. Iako stalno govorimo o teritorijalnom e, e, spregi. I sada opet riječ ima izvjestiteljica. Zahvaljujem. Što se tiče strukturno slabijih regija, poljoprivreda je zasigurno važan e, ekonomski čimbenik za brojne je to i jedini izvor prihoda. Uvjerena sam da će vaš e, doprin, vašim doprinosima ovo mišljenje biti još dodatno obogaćeno. Mi, vi možete podnijeti amandmane. Svaki amandman koji podnesete možda će se odnositi na pojedinu situaciju koja vlada u takvim regijama. Stoga su ti amandmani važni jer e, to izvješće treba pomoći ovakvim regijama i stoga se unaprijed radujem vašim amandmanima. Zahvaljujem do e, amandmani se ponose do 10. studenog a zatim tek u siječnju E, ćemo imati ispitivanje amandmana. I sada dolazimo do sasvim zadnje točke dnevnog reda, a to je odobrenje ispravaka povezanih sa uredbom broj 1306 iz 2013. To sam uvodno već spomenuo, nismo dobili nikakve prigovore u međuvremenu, stoga polazimo od toga da, da je ispravak odobren. Preporučit ćemo ga. Hvala, vidimo se u četvrtak u 9 sati e, i ponesite glasačke kartice jer ćemo imati glasovanje, a sada vam želim ugodnu večer i zaključujemo ovu sjednicu.